Molite da zauzmu svoje mjesta i da se pripreme za glasanje. Najprije glasamo izvješću gospodina Sikjerskog o stopi prilagodbe bez izravna plaćanja 2015. Dakle, samo je jedno glasanje koje je poimenično, glasanje je otvoreno. Where do I see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 Ono. The vote is closed. Glasanje je završeno. Usvojeno. Sljedeće na redu izvješće Marije Neuhal o Europskoj strategiji za jednakost žene i muškaraca nakon 2015. Najprije glasamo alternativnom prijedlogu rezolucije. Glasit ćemo dizanjem ruku. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Rekao bih da je odbijeno, no provjerit ćemo elektronički. Glasanje je otvoreno. And the vote is closed. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Kolege, prelazimo na glasanja po dijelovima. Prvi stavak, prvi dio, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. Drugi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo elektronički. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Stavak drugi, ponovno dva dijela, poimenično, prvi dio, glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Drugi dio, poimenično, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Također usvojeno. Prelazimo na tre, peti stavak, ponovno u dva dijela. Prvi dio, dizanjem ruku. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Drugi dio, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno šesti stavak izbornog teksta. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Osmi stavak. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Stavak 9. Dobro, osmi stavak provjerit ćemo elektronički otvoreno glasanje. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Stavak 9. U dva dijela prvi dio. Dizanjem ruku tko je za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Drugi dio tko je za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 11. stavak. U dva dijela prvi dio, tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Drugi dio, tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Stavak 12. U tri dijela prvi dio, tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Drugi dio, tko je za? protiv, suzdržani, usvojeno. Treći dio, tko je za, protiv, suzdržani, također usvojeno. 13. stavak, poimenično glasanje, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. 24. stavak. Također poimenično glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. 25. stavak. Dizanjem ruku. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 26. stavak u dva dijela, prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Drugi dio, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 28. stavak u dva dijela, prvi dio, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. Drugi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 31. stavak. U tri dijela prvi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Drugi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Provjerit ćemo elektronički. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Treći dio poimenično. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Stavak 35. 35. stavak u dva dijela. Prvi dio dizanjem ruku. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Drugi dio za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 40. stavak. U tri dijela. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Treći dio, poimenično glasanje, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Stavak 40, 41 u tri dijela. Prvi dio tko je za. Protiv suzdržani, usvojena. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojena. Treći dio za, protiv, suzdržani, usvojena. 44. stavak. U dva dijela prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojena. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Stavak 45. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvojeno. Stavak 52. U četiri dijela, prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani, usvojeno. Drugi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Treći dio. Poimenično glasanje. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Četvrti dio. Četvrti dio. Dizanjem ruku. Molim vas, tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Stavak 53. Poimenično glasanje. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Stavak 55. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvojeno. Stavak 56. Za. Protiv suzdržani, usvojeno. Stavak 59. U tri dijela prvi dio tko je za. Protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Treći dio za, protiv, suzdržani, odbijeno. Provjerit ćemo. 59. stavak, treći dio. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Jasnom većinom. 60. stavak, također poimenično glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. 61. stavak. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 64. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 65. stavak. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. 67. Tko je za? Poimeničnim glasanjem. Glasanje je otvoreno. Zatvoreno je. Odbijeno. Dolazi osmog u četiri dijela. Prvi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Drugi dio za? protiv, suzdržani, usvojeno. Treći dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Četvrti dio poimenično glasanje, glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. 72. stavak. 72 u dva dijela, prvi dio tko je za. Protiv suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv suzdržani, usvojeno. 73. stavak, tko je za, protiv suzdržani, usvojeno. Stavak provjerit ćemo elektronički 73. stavak. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. 74. stavak. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 76. stavak. U dva dijela. Prvi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Drugi dio tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 79. stavak. U dva dijela. Prvi dio tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Drugi dio tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Dolazimo do 18. unadredbe. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvojeno. Zatim navod 30. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Uvodna odredba G. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Uvodna odredba L. U dva dijela. Prvi dio tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. Drugi dio tko je za? Protiv? suzdržani, također usvojena. Odredba N, tko je za, protiv, suzdržani, usvojena. Uvodna odredba O u dva dijela. Prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvojena. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Uvodna odredba P, u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Dobro, provjerit ćemo elektronički. Uvodna odredba P, drugi dio. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Uvodna odredba S u tri dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Treći dio za, protiv, suzdržani, također usvojeno. Uvodna odredba T, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Uvodna odredba U. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. Uvodna odredba V. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. I glasanje o rezoluciji odbora u cjelini poimenično glasanje. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Čestitamo izvjestiteljima, gospođe Neitl. Koleks. Čestitamo izvjestiteljici. Nastavit ćemo sa sljedeća dva izvješća Gospodin Moska, intelekt, prava intelektualno vlasništvo trećim zemljama, kao prvo stavak peti, tko je za, protiv, suzdržani, sve se. Zatim 13. stavak u dva dijela. Prvi dio tko je za, tko je protiv, suzdržani, također se usvaja. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 17. stavak u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani,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 23. stavak, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 26. stavak u dva dijela. Prvi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Također se usvaja. Sada 37. stavak tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se.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 57. stavak u dva dijela. Prvi dio tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. I drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, također se usvaja. Sada prelazimo na glasovanje o rezoluciji u cijelosti. ću glasovanjem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Dragi kolege, prekidamo sada sjednicu do 12.30, ali zamolit ću vas da ostanite ovdje prilikom posjeta mogulskog predsjednika. Hvala vam. Okay. Did it all I'll take my coffee with me. <laughs>